Klod, e, dobrodošao. Mislim da je vrlo važno da imamo ovu priliku pokazati što studije mogu. kod prevoditelja se moram ispričati što mijenjam jezike. E, razlog je što su moje, moji materijali koje imam pred sobom na engleskom, a moj materni jezik je njemački. Pa ću danas malo skakati s jednog na drugi jezik. E, osobito mi je drago što je s nama danas gospodin Patrik Graf, također gospodin Štefan Šusta e, iz Tehnalija Srdačno dobrodošli. E, e, prelazimo na usvajanje dnevnog reda. E, dostavljavanje, nema primjedbi, to znači da je usvojen. Točka 2, usvajanje zapisnika sa našeg posljednjeg sastanka 27. studenog. Sljedeća točka su prezentacije. Dakle, brzo prelazimo prezentacija e, rezultata studije masovni nadzor Glavna administratorica je bila gospođa Kajli. Eva, molim vas dođite k nama. Znamo da je rano ujutro. Mogu izvijestiti paneliste da je ovaj projekt iniciran na inicijativu odbora LIBE u veljači 2014. E, nakon usajanja rezolucije o E, američkom programu e, nadzora moram izvijestiti paneliste da ćemo danas imati dvije prezentacije jedno je izvješće o procjeni tehnologije a drugo je izvješće o prognozama tehnološkim moram također informirati da će te dvije studije biti prezentirane na e, konferenciji o sigurnosti koju odbor Libe organizira početkom 2015. E, kao nastavak e, rada nakon usvajanja rezolucije iz veljače 2014. Također ćemo proizvesti dva videa za YouTube u trajanju od po tri minute, a sada riječ predajem Štefanu Šusteru i Patriku de Grafu eh, koji će nam eh, dati svoje prezentacije. Zahvaljujem gospodine Rubik. Možemo prijeći odmah na prvi dio naše studije pod naslovom e, Rizici i prednosti koji se nude u trenutnoj generaciji e, mrežnih tehnologija e, imajući na umu dakle, masovni nadzor. Prije svega par kratkih reći o primijenjenoj metodologiji. Materijal je većim dijelom prikupljen temeljeno na istraživanju u istraživanju gdje smo pokušali odgovoriti na 35 pitanja koja su postavljena u studiji. Ona su bila e, svrstana pod četiri naslova u četiri teme. E, prva je o trenutnim praksama, praksama što se tiče analizi metapodataka i predsretanju, zatim analiza i pouzdanost kriptografije, zatim komercijalni proizvodi i njihova učinkovitost za masovni nadzor i konačno tehnička vjerodostojnost e, nacionalnih sigurnosnih agencija, e, dakle njihove sposobnosti za hacking, hakiranje, kakve su to tehničke sposobnosti kojima raspolažu. Također vidimo da nakon prikupljanja pa, materijala, e, to smo naravno podvrgli reviziji, verifikaciji, što je učinio jedan niz stručnjaka i kroz nestrukturirane intervjue i kroz pisane komentare ili osvrte. Kontaktirali smo oko 30 stručnjaka sveukupno, e, svi od njih su doprinijeli, e, na svega 18 e, su željeli da ih se spomene u studiji i to je također bilo jedno pitanje, vidimo na samom početku. Dakle, razmišljali smo o prikupljanju informacijama kroz online upitnike, kontaktirali cijeli niz stručnjaka, no morali smo zapravo odustati od te zamisli, jer većina stručnjaka u principu je odbila suradnju na temelju takvog online pristupa, online upitnika. Većina ih je smatrala da je ovo pitanje toliko osjetljivo da nisu spremni eh, kroz online upitnik eh, davati toliko informacije. Što se tiče prve teme, a to je trenutne prakse što se tiče masovnog nadziranja, što se tiče meta podataka i njihove analize. I samo bih pojasnio o čemu se radi kad govorimo o meta podacima. Dakle, to su podaci o podacima. I ti podaci se bilježe i pohranjuju svaki put kada netko komunicira elektroničkim putem. Ovi podaci uključuju Informacija o vremenu, lokaciji, izvorištu, odredištu, e, trajanju i učestalosti komunikacije. Podatke se uobičajeno prikuplja pružatelj internetskih usluga i telekomunikacija to čine i kao što smo u nekim slučajevima vidjeli, njih se razmjenjuje na temelju e, zakonitih zahtjeva sa nekim trećim strankama, prvenstveno nacionalnim sigurnosnim agencijama. No, ne radi se samo o metapodacima koje se skuplja od surfanja po internetu ili svi znamo kada zovemo mobilnim telefonima, zapravo se e, bilježi lokacijske podatke što omogućava zapravo locirati govornika i dati e, jasan pregled e, lokacija na kojima smo bili preko našeg mobitela. Ne samo to, već i komercijalna poduzeća takve podatke koriste za svrhe e, vrlo specifičnog prilagođenog marketinga i oglašavanja. Dakle, komercijalna poduzeća teško koriste takozvane kukije, kolačiće, dakle jednostavne tekstovne dokumente koji se pohranjuju na računalu korisnika i koji sadrže podatke o preferencama korisnika, o pretragama, o stranicama koje su otvarali, određenim web dućanima i tome slično. To su upravo podaci koji se zadim koriste za slanje tim korisnicima vrlo prilagođenih, e, usmjerenih marketinških podataka. Znamo kada oko Božića tražimo nekakve poklone za djecu ili bilo što slično, sljedeći puta kada se spojimo na neku sasvim drugu stranicu, pojavit će se zapravo taj isti alat, te iste tražilice i zapitat ćemo se kako to. Naravno, to je upravo ta analiza koja se provodi. Strukturirana narav metapodataka podataka zapravo se savršeno može analizirati koristeći umjetnu inteligenciju, dakle, a i sustave koji koriste takvu inteligenciju i takva analiza metapodataka, kao što kaže, može otkriti i otkriva velike količine osobnih podataka. Jedva da postoji i koji aspekt našeg života koji bi bio otporan na takve analize moguće primjerice eh, otkriti dob, spol, političku pribrženost, vjeru, ispovijest, ko su vaši prijatelji, čak i spolnu orijentaciju, dakle osoba koje, čiji se metapodaci prikupljaju. Eh, dakle, to eh, su samo sadržaj na temelju toga gdje, tko, sa kime, iz kojeg razloga se komuniciralo, a ne temelji se na samim osobama koje su to radile. Današnji korisnici mogu učiniti nešto da to spriječe. I to se zapravo svodi na pokušaj smanjenja onoga što nazivamo digitalnim tragom. Dakle, tragovi koje ostavljamo na internetu, njih možemo pokušati sakriti, zamutiti koristeći odgovarajuće alate. Sljedeća tema je kriptografija i pouzdanost kriptografije u post-Snowdenovskom svijetu. Vidjeli smo na temelju Snowdenovih otkrića da postoje optužbe naspram nacionalnim sigurnosnim agencijama koje mogu probiti eh, niz šifriranih sustava. I vidjeli smo cijeli niz eh, bagova koje je potrebno u posljednje vrijeme se objavljuje eh, vezano uz šifrirane protokole. primjerice jedan bug koji je otvarao backdoors u SSL proizvodima, dakle kada se internet spaja na HTTPS stranicu koja bi trebala biti sigurna. usprkos tim informacijama o sposobnosti probijanja šifri, e, moramo napomenuti da danas šifriranje je zapravo najmoćniji alat za zaštitu naše privatnosti ukoliko ga se upotrebljava na odgovarajući način. Što to znači? Prije svega, provedba tih kriptografskih specifikacija mora biti ispravna. Ukoliko postoje bagovi u proredbi, e, to bi moglo otvoriti neke backdoorove za treće strane koje bi mogle probiti šifre. E, specifikacije današnje kriptografije dovoljno su snažne matematički, teoretski, teoretski e, da ih danas, današnja računala zapravo ne mogu probiti. No, to bi se u budućnosti moglo promijeniti, možda ne u toliko bliskoj budućnosti, u srednjoročnom, dugoročnom razdoblju, kada dođe do napredaka u kvantnom računarstvu, što bi pak povećalo računalne mogućnosti e, i moglo bi zapravo sve današnje tehnologije e, šifriranja učiniti potpuno beskorisne. Moglo bi ih probiti. Na, zbog takve situacije, e, ono što napadači danas pokušavaju učiniti je e, dokopati se nekih kriptografskih ključeva koristeći drugu inteligentnu tehnologiju E, zapravo pokušavaju zaraziti računala i na taj način doći do informacija, do e, ključeva kriptoloških prije nego što dođe do samog šifriranja. Dakle, zaraze e, računala, primjerice sa keyloggers i mogu točno vidjeti privatne šifre koje koristite i naravno s time mogu dešifrirati sve što trebaju. To pak znači da postoji određena odgovornost samog krajnjeg korisnika da bi spriječio takve događaje moramo se moramo shvatiti da većina korisnika nije sigurna sigurnosnih prijetnji koje pred njima postoje i primjerice kada govorimo o odgovarajućim ili alternativnim tehnologijama eh, tu primjerice imamo klasika, klasične tehnije socijalnog inženjeringa gdje se pokušava doznati tko su vaši prijatelji, kako koje ime vaše žene, što bi moglo se upotrebiti za probijanje vaših šifri i phishing što je jedna od velikih prijetnji, dakle slanje e-mailova Nedavno je naše vlastito poduzeće zaraženo bilo jednim malverom, zločudnim softverom, e, koji tvrdio da je jedan certificirani paket, e, jedan preporučeni paket poslan poštom e, i da ćemo podatke dobiti u nadolazećem e-mailu koji je bio zaražen malverom. I na taj način ljudi e, dospjevaju do, dobiti pristup vašem računalu, dolaze do vaših informacija i probijaju šifre. I zbog toga ovdje tražimo da se zbjegne lošu implementaciju i da se razmotri sam proces implementacije. Dakle, razvojni proces e, provedbe kriptografije i da se pobrinemo da se tijekom cijelog životnog ciklusa primjenjuju e, kvalitetne provedbe i da se postavi schema certifikacije za ovakav oblik e, šifriranja. Učinkovitost komercijalnih proizvoda e, za provođenje masovnog nadzora postoji velik broj komercijalnih poduzeća koji prodaju e, moćne komplete kojima se može zaraziti vaše računalo, kontrolirati njime e, i dolaziti do informacija bez da ih se otkrije. Zanimljivo je vidjeti da dva najveća takva poduzeća, Gamma Group i Hacking Team, su locirani u Europi, jedna je u Njemačkoj, jedna je u Italiji. I oni su zapravo prodavači e, dviju najkorištenijih e, spyware programa. E, I zapravo doista se radi o jednom sofisticiranom kompletu alata Phil Fisher koji prema informacijama od ovih temelju ovih poduzeća se prodaje samo vladinim agencijama ili nekim tijelima od povjerenja. E, međutim, usprkos međunarodnih e, sporazuma, e, primjeti sporazuma koji su otpisala 42 države i koji se bavi kontrolama izvoza ovakve tehnologije za nadzor, opaženo je da se takva tehnologija koristi u zemljama koje imaju razmjerno upitna ponašanja prema ljudskim pravima. Dakle, moramo priznati da postoji tržište i to veliko tržište za ovakve proizvode i da to tržište se čini da nije pod odgovarajućim nadzorom u smislu tko može primjenjivati ovakve alate. Posljednja tema bila je tehnička vredostojnost nacionalnih sigurnosnih agencija, njihovih sposobnosti za hakiranje I ovdje smo se velikim dijelom, ako ne u potpunosti, morali osloniti na informacije koje su procurile, primjerice od zviždača poput Snowdena. I naravno, nacionalne sigurnosne agencije su, kao što ime implicira, sigurne i one ne objavljuju podatke o svojim aktivnostima. I na temelju tih dokumenta koje su procurili vidjeli smo da postoje sredstva, alati za probijanje mrežne opreme, za nadziranje mobilnih telefona, računala i čak preusmjeravanje ili modificiranje e, podataka bez da se to primijeti. Ako ste pročitali izvješće i kada čujete ovako nešto, mogli biste zaključiti e, da smo uh, vrlo oprezni, pogotovo prema SAD-u, ali to nije naša namjera. Zapravo to je zbog činjenice što smo mogli pristupiti informacijama, uh, samo informacijama koje su došle iz ovih dokumenata Snowdenovih. I nije slučaj samo da Nacionalna sigurnosna agencija SAD-a primjenjuje ovakve tehnike, ovakve alate. Zapravo se radi o SAD u Kanadi, Novom Zelandu, Australiji i Velikoj Britaniji, one to koriste, ali i druge države navodno imaju špionažu ili protiv špionažu koju financira vlada i tehničko iskustvo stručnost što se tiče i ljudi i opreme nije toliko visoka koliko bi se očekivalo na temelju onoga što smo mogli vidjeti. Neki od tih alata a, procurili su dakle, neki operativni priručnici i na temelju njih mogli smo vidjeti da nije potrebno sofisticirano znanje i poznavanje materije koje može doći samo iz nacionalnih sigurnosnih agencija i sličnih organizacija. Tako nešto zapravo može upotrijebiti bilo tko i to prilično jednostavno. Kao što sam prije rekao, naše informacije se temelje na dokumentima koji su procurili, to smo pokušali verificirati, zatražili smo sve stručnjake s kojima smo bili u kontaktu da nam kažu svoj stav, svoje mišljenje o izvedivosti potrebljivosti tih tehničkih mogućnosti i nijedan od njih nije osporio niti jednu od tih tehničkih mogućnosti, čak agencije o kojima sad je radila nisu opovrgnule optužbe što dovodi do zaključka da zapravo vjerojatno koriste takve tehnologije i da one funkcioniraju. Što korisnik danas može učiniti da bi spriječio ili barem pokušao oblažiti opasnost toga da se njegovi podaci upotrebe u ovakve svrhe? Kao što sam ranije rekao, end-to-end -end enkripcija je jedan od najmoćnijih alata E, danas najmoćniji alat, ali ne radi se samo o tome. Prije svega korisnici, odnosno razina informiranosti, svjesnost korisnika e, mora biti podignuta. Vidimo da većina e, korisnika nije svjesna opasnosti običnog surfanja po internetu i ono što nije novo, morali bismo više uložiti u podizanje razine informiranosti i pobrinuti se da najbolje prakse, sigurnosne prakse budu primijenjene, da ih svi korisnici upotrebljavaju, snažne e, lozinke, firewallovi i osobito dobar proces ažuriranja programa jer velik broj ovih ranjivih točaka o kojima sam govorio koje mogu donijeti do loše enkripcije moguće su upravo zbog toga što korisnici još uvijek koriste operativne sustave i aplikacije koje nemaju najnovije pečeve, najnovije ažuriranja. To naravno otvara mogućnost vrata napadačima da te ranjive točke upotrebe, zloupotrijebe. Dakle, odgovornost je korisnika da se pobrinu da ažuriraju svoj software. U tu svrhu sastavili smo popis trenutnih alata, nije u potpunosti uključen, uključiv, ali inovativni ciklus u tom kontekstu jednostavno je prebrz da bi se popisao jedan popis programa koji su danas valjani koji će vrediti do sutra. Tu imamo i enkripciju e-mailova, videokomunikacije, glasovnih usluga, dakle za web browsing i za chat i messaging usluge isto tako za pretraživače, za operativne sustave, dakle, koji bi se mogli koristiti kao jedna sigurna osnova za korištenje računala. No, moramo istaknuti, što je vrlo važno, da čak i primjenjujući jednu kombinaciju svih tih sigurnosnih mehanizama, mjera zaštite, niti to ne znači potpuni imunitet od složenih napada koje bi mogli provesti vrlo moćni protivnici primjenice Nacionalna sigurnosne agencije. Koji bi bio zaključak nismo lazili previše u mogućnosti naših politika, to ću dalje predstaviti moje kolege u drugom dijelu izlaganja, već smo se više osredotočili na srednjoročne tehnološke mogućnosti koje bi mogle ublažiti situaciju i to bi uključivalo e, promoviranje end-to-end enkripcije, osobito e, sigurnost e, certifikata, zatim open source software, to također nije jamstvo da neće doći do napada, ali ono što je dobro tom softveru da koristi otvoreni kod i da svatko može otvoriti kod, verificirati ga i na taj način unaprijediti mogućnost e, toga da provjerimo, da vidimo što koristimo, a ne samo da se radi o crnim kutijama gdje ne znamo što se unutra događa. I kao što sam rekao, zahvaljujući e, otkrićima, osobito nakon Snowdena, e, velik broj novih poduzeća se pojavio koji nude sigurnosni softver za sigurni e-mail, sigurno, sigurni browsing, dakle mnogo toga se događa i svi ti alati E, prilično su komplicirani za uobičajenog korisnika. Vrlo teški za korištenje. Ono što tu tražimo je da se uloži u integraciju takvih alata e, u, u pakete sigurnosnih alata koji bi bili laki za korištenje i koji bi se mogli koristiti kao današnje postojeće aplikacije. Dakle, zaključak je da s obzirom da postoje takve tehnologije danas i s obzirom da je misija nacionalnih sigurnosnih agencija borba protiv zločina i terorizma i da su im za to potrebni odgovarajući alati, ne smatramo da bi ove prijetnje, ovaj problem mogli biti riješeni samo s tehnološke strane. Dakle, to bi bila jedna utrka mačke i miša i osobito nacionalne sigurnosne agencije znamo da imaju potrebna sredstva i da treba imati sredstva kako bi išle u korak sa najnaprednijim hakerskim skupinama u svijetu i kako bi jednostavno se mogle obraniti od njih. No, ponovno vidimo da bi rješenje ovog problema e, zahtjevalo široku javnu raspravu o jednoj ravnoteži između privatnosti i sigurnosti e, koju bi europsko internetsko društvo voljelo imati i pitanje je da li smo spremni žrtvovati e, neke socijalne vrijednosti, građanske slobode na altaru sigurnosti. Hvala lijepa. sada gospodin Klobner četvrtak je ujutro, to je naravno teško jutro za svakog u Strasburu, tako da ću biti kratak i prezentirati samo osnovne crte. Mi smo e, mi pred sobom u 2015. u odboru Libe imamo vrlo e, teške zadaće. E, Dakle, sad imamo mnogo kompleksnije zadaće, a to je da e, razradimo kako će izgledati povolja digitalnih prava. To je više filozofska ideja e, određivanja kako će e, izgledati ta enkripcija, a ovo što smo sad čuli je ilustracija kompleksnosti onoga što ćemo morati e, raditi. Široj zajednici ćemo morati prezentirati, evo to je ono što mislimo i kako će izgledati privatnost i zaštita podataka. Međutim, to će biti vrlo komplicirana stvar za reći jer među političarima postoje neke fiksne ideje koje nemaju potpuno znanje u širim e, skupinama ima nešto znanja na primjer o tome što uopće znači riječ enkripcija i zato, vam, zato nam vi trebate kao stručnjaci dakle samo sam htio reći da ćemo usko surađivati s vama u sljedećoj godini i da e, pozdravljamo ovu prezentaciju ja E, moram sada e, na jedan drugi sastanak e, jer sam kandidiran i neću biti izabran ako ne odem na taj sastanak. Samo želim zahvaliti raznim kolegama i stručnjacima koji su danas ovdje mi ćemo u 2015. imati sastanak odbora Live gdje će e, biti pozvani razni stručnjaci e, za tehnologiju i ispričavam se ali sada moramo otići. Hvala lijepa. E, hvala što ste bili na ovom sastanku, barem kratko. Naravno da nam je neophodna uska suradnja kako bismo postigli rezultate. Sada prelazimo na drugi dio prezentacije. Gospodin Pat, Patrik de Graf će nam prezentirati e, prognoze u vezi sa masovnim nadzorom. Dakle, prelazimo sa kratkoročnih na srednjoročne prognoze. Ovo su pitanja sa kojima smo započeli a onda ćemo preći na naše zaključke i završne primjedbe. Uvijek se naravno borimo sa našim slajdovima. Dakle, mi smo napisali jedno izvješće koje sadrži potpunu analizu e, pitanja koje je definirala STOA E, koje će biti dopunjeno jednim kratkim e, uvodnim filmom. E, uglavnom smo se bazirali na vanjskim izvorima također na nekim razvojima koje smo dobili od nekih naših većih klijenata. Jedan od izazova koji smo imali je ne, ne baviti se samo predefiniranim pitanjima nego i e, na neki način ih strukturirati jer u jednom trenutku u našoj studiji imali smo oko tridesetak raznih e, tehnoloških opcija dakle bili smo preplavljeni informacijama i onda smo pokušali e, počeli graditi scenarije odnosno počeli smo razrađivati koje se opcije međusobno isključuju. E, trebali smo odlučiti koji nivo inovacija e, uopće e, pokušavamo postići i to nas je onda dovelo do nekoliko opcija. Dakle, dugoročno gledano perspektiva je da nam je potrebno, e, da su nam potrebne sve te opcije, na primjer e, bit će potrebno mnogo godina da e, softvere otvorenog koda učinimo sigurnijima. Druga stvar je pitanje kolika količina intervencije strane Europske unije je potrebna, odnosno preporučljiva. E, gdje e, na političkoj razini treba intervenirati jer e, tržište nije u stanju samo regulirati situaciju. Kao što možete vidjeti, mi smo to podijelili na nekoliko opcija kao rezultat E, odnosno to je se skupa onda na kraju podijeljeno u četiri četvrtine moglo bi se reći. Nakon toga smo odstupili korak natrag i rekli smo e, ne postoji jedno glavno rješenje koje će e, garantirati ravnotežu između sigurnosti i naših, naše sigurnosti i e, masovnog nadzora. Ne postoji jedna zaštitna mjera koja e, može povratiti tu ravnotežu. Radi se e, prije o jednom, jednoj kombinaciji mjera. Po mom mišljenju sigurni softver je onaj temelj od kojeg sve počinje. Kibernetički kriminal, masovni nadzor i tako dalje sve to postoji uglavnom zato što postoje greške u samom softveru. E, to smo čuli i u prethodnoj prezentaciji. Dakle, sigurni softver od internet protokola pa do e, vašeg mobilnog telefona, to je ono što je od ključne važnosti. E, tu je predočeno pet tehnoloških e, rješenja, svako popraćeno e, svako je popraćeno svojim e, popratnim objašnjenjima u našem izvješću. Što se tiče odbora Libe, postoji mnogo problema koji su povezani sa enkripcijom ako ju hoćemo primijeniti u velikim razmjerima. E, neki naši e, sigurnosni konzultanti nisu uspjeli instalirati neke od tih e, enkripcija znanstvene studije su pokazale da se tu međutim ne radi samo o tome koliko je ono što postoji na raspolaganju prilagođeno potrebama i sposobnostima korisnika nego je i u pitanju nedostatak svijesti kod korisnika. Dakle, pouzdavati se u e, pojedinca korisnika nije baš e, preporučljiva metoda kako se tu treba postaviti. Prošle godine e, smo pogledali kako što Gmail e, e, primjenjuje u toj komunikaciji između e, korisnika Gmaila, također neke druge, neke, neke druge internetske firme. Drugo je kompliciranje to je deperimetrizacija E, podataka i aplikacija. E, to nas vodi korak na, e, jedan korak naprijed. Taj koncept je već nekoliko puta spomenula i kancelarka Merkel kao jednu od opcija. Međutim, mi se još borimo sa tim konceptom, odnosno nismo u stanju e, vidjeti za budućnost e, to kao doista izvedivu opciju. Perimeterizacija interneta vjerojatno nije rješenje za budućnost. Vjerojatno nam trebaju e, centristički opcije, podatkovne opcije E, metode za uspostavu sigurnih veza e, dakle nešto što je radila skupina Jericho to je jedna e, privatna organizacija koja istražuje te koncepte i njihov je rezultat da sami podaci sadrže jednu tehniku, jednu logiku koja određuje tko može pristupiti i kako. Dakle, stvar ima sama svoju logiku. Sad se tu vide prve primjene, na primjer neke velike banke e, to primjenjuju i ono što smo iz toga naučili je da koncept funkcionira, ali primjena zahtjeva dosta e, proučavanja i učenja e, mora se dosta toga investirati da bi se uspjelo primijeniti e, e, ova opcija tako da se još ne može uopće razgovarati o tome da to mogu primjenjivati pojedinci osobe koje su korisnici interneta za njih je to još previše kompleksno drugi dio su perimetri perimetri dizajna softvera. Ja o tome neću govoriti detaljno jer to je vrlo kompleksno. Opisano je u našem izvješću, ako vas zanima možete to tamo pročitati. E, velike kompanije kao što je Coca-Cola istražuju tu opciju, ali tu također mora se još dosta raditi na tome da bi to bilo primjenivi. Jedno, I to također počiva na, na e, snazi enkripcije. E, sigurni softver otvorenog koda ili skraćeno SOSS. Mnoge statističke studije, pokazuju da softver otvorenog koda nije sigurniji od e, e, softvera zatvorenog koda. ono što određuje sigurnost softvera je enkripcija, dakle mnogi e, primjeri kao što je Tor ili TrueCrypt e, pate od pomanjkanja e, osoblja, odnosno zaposlenika koji bi se bavili sigurnosnim aspektom. To vjerojatno samo jedna jedina osoba pretpostavlja se iz Rusije, ali nije ne zna se sigurno se bavi tim sigurnosnim konceptom, odnosno e, tu e, je potrebno dosta podrške, osobito za e, za platforme kako bi se poboljšala njihova sigurnost. Ima dosta programa za softvere otvorenog koda, ali ja smatram da je tu potrebno mnogo više i da treba financirati eh, one koji su tu zapravo u stanju odraditi taj posao. Eh, fiksirati internetske protokole to direktno uključuje upravljanje interneta. U ovoj fazi e, internetski protokoli kao što su HTTP i tako dalje, njih e, dizajniraju dobro e, e, organizacije volontera kao što su IATF Dakle, oni se bave pregledom i e, sigurnošću postojećih protokola. Jedno od e, dakle to time se međutim može samo ublažiti rizik od masovnog nadzora. E, također se radi i o ublažavanju rizika od kibernetičkog kriminala. intervencija Europske unije ili zemlje članice e, tu značila bi uprav, e, intervenciju u trenutne e, strukture upravljanja. Time se već bavi međunarodna unija telekoma. Ova posljednja točka je E, certificiranje e, standarda enkripcije. Dakle, radi se o e, tome da su u ovoj fazi standardi enkripcija uglavnom pod nadzorom nacionalnih nacionalne sigurnosnih standarda i tehnologije što je jedna e, nacionalna e, agencija e, SAD-a koja se uglavnom bavi time da zaštiti američku vladu. Sa europskog stajališta to je dakle moje osobno mišljenje situacija je prilično uznemiravajuća mi imamo vrlo malo garancija da e, nema nekih stražnjih vrata na koje se može e, pomoću kojih se može probijati naše e, neke metode su predstavljene kao na primjer SNH3 ali postoje mnogi standardi enkripcije to je, to se, koji se vrlo e, brzo pojavljuju i prilično je nemoguće zapravo e, pregledati, imati e, pregled nad svima njima, od nas svime što se nudi i pojavljuje trebao bi nam jedan e, institut, europski institut koji bi e, nadzirao što, odnosno se bavio time da pruča što trenutno postoji, što rade Amerikanci i što se radi u svijetu. Dakle, ja predlažem da se investira u jedan takav institut koji bi se bavio E, sigurnošću naših komunikacija. E, završne, e, završni komentari, dakle sve to mora biti popraćeno političkom akcijom i zakonodavnim mjerama. Radi se o tome koliko, mora se odlučiti koliko osobnih podataka želimo da budu dostupni, odnosno nadzirani van europskih granica. Ako tu napravite jednu usporudbu sa automobilima ili drugim proizvodima gdje ta, eh, kompanije također investiraju u sigurnost I na posljedku završne misli, a to je također nešto o čemu trebamo razgovarati. Kad gledamo dugoročnije, dugoročne opcije, gledamo i dugoročne rizike. Naša e, ključna opcija je da sada gledamo e, na komunikacije kao na predmet e, nadzora, a internet stvari e, zapravo vode podaci. Komercijalni e, proizvođači komercijalnih proizvoda e, puno uložu u internet stvari kao što su automobili i slične stvari a, i oni proizvode podatke koje se pohranjuju i koje daju vrlo detaljne, detaljni pogled ne samo na ono o čemu vi komunicirate komunicirate kao osobne, kako se osjećate, što jedete i tako dalje. Mislim da je to e, povolja prava e, e, sutrašnjice. Evo, sad ću zaključiti, a spreman sam odgovarati i raspraviti nekim stvarima ako se pojave gospodine predsjedniče. Izvolite. Hvala. Hvala lijepa i time dolazimo do naše izvjestiteljice koja je e, izvjestiteljica za ovaj izvještaj, e, ovo izvješće Vaka ili izvolite. Mislim da prije svega trebam postaviti neka pitanja, svi smo slušali dok ste vi objašnjavala, e, objašnjavali vrlo učinkovito sve ovo. Htjela bih postaviti neka pitanja o inicijativama E, koje ćemo poduzeti o metapodacima, na primjer, koje ste spomenuli. Rekli ste da trag može biti skriven. Pa mo, moje pitanje glasi mogu li se oni ikada izbrisati? Znam, na primjer, e, da što se tiče e, istraga u kaznenim postupcima, recimo u mojoj zemlji, oni čuvaju podatke dvije godine. Je li moguće E, imati neograničenu pohranu svih podataka ili recimo na rok od dvije do pet godina, većina se ipak briše. Dakle, koje podatke e, e, zadržavate? E, da li ostaje, ostaju uvijek rod, mjesto e, ili zadržavate samo statističke podatke ili zadržavate sve. E, dakle, ako znamo što se zapravo pohranjuje čuva, značimo kako ćemo spriječiti neke povrede. Na primjer, fotografije, da li se nekada e, brišu tekstove poruke, šifre, e, poruke elektronske pošte, ako ih mi brišemo ili ako ih mi ne brišemo, da li se oni čuvaju za uvijek, a što, to je bitno za zaštitu. I je li moguće pretraživati e, pitanja intelektualnog vlasništva i autorskog prava, da li o tome istražujete, da li je to uključeno vaše istraživanje? E, da li je to nešto što se daje samo državama članicama zasebno, je li to nešto što se može štititi svim, svim ovim zaštitnim zidovima firewalls koje ste vi predložili. Da li imamo e, opciju stvoriti e, izraditi e, jedno veliko upozorenje na jeziku korisnika. Negdje postoje vrlo samo kratka upozorenja na e, jeziku koji nije njihov materinji jezik. Da li, možemo e, izraditi jedno, upozorenje koje bi se pojavilo kao pop-up na ekranu i da li postoji opcija da se i dalje nastavi koristiti E, stranica, čak i ako, e, dakle, da li možemo reći e, da se ona uputa u kojoj se kaže da ćete nastaviti koristiti neku stranicu, slažete sa uvjetima, već većina ljudi to ne pročita, da li to može biti nešto što će oni stvarno pročitati i znati na što e, pristaju. Isto tako, mislite li da je važno znati e, za servere, gdje su oni, e, gdje se nalaze, gdje su podaci, gdje je mjesto gdje su locirani podaci i je li moguće da je to važno nama znati da li možete ići svoj vlastiti zašto da spriječite pristup podacima građana Europske unije i također je li moguće zatražiti zaštitu prije nego što se neki program pusti u promet, prije nego se primijene nove tehnologije, možemo li imati zaštitu prije toga. Jer čini mi se da uvijek idemo za onim što se događa i onda se tek nastavimo zaštititi od onoga što se već dogodilo, ali to uvijek neka što je šteta već nastala. I na posljedku, ali ne manje važno, možemo imati popis svih ovih programa koji, u kojima smo nezaštićeni bilo bi korisno imati takav popis kao na primjer Gmail ima dobru zaštitu, iCloud nema dobru zaštitu. Dakle, e, treba izložiti e, te programe i dati građanima pravo da znaju kako mi prioritiziramo te e, programe i još nešto. Mogli bismo razgovarati o tome imamo li proračun koji se može e, dozvoliti EU da ga plati ili to moraju raditi države članice i koji je rok za primjenu tih zaštitnih mjera. Ja mislim da je jako važno što ste nam sve ovo izložili, dali ste nam e, sve te dimenzije kojima, koje trebamo znati. No evo, ovo su pitanja koje želimo postaviti kako mi možemo nešto s tim u vezi učiniti i iskoristiti e, rezultate istraživanja koje ste nam osigurali. E, treba, molim vas, budimo konkretni o tome što je sljedeće što možemo učiniti. Dakle, hvala vam lijepo. Sljedeći riječ ima kolega Kolere. Hvala predsjedavajući. Želim reći e, kako je ova studija meni vrlo zanimljiva, pozorno ću je pročitati. E, svakako se slažem sa ovom idejom jer e, naš opći e, problem je, e, nismo svjesni, e, ne znamo puno o svim tim programima. Ja mislim e, da je javno mijenje se formira prema vijestima. Znam da se govori o velikom nadzoru koji vrše na našem teritoriju. Svakako jedan dio naše privatnosti njima su prijetnje kuki, komercijalni alati, E, a to ljudi dobro ne shvaćaju da je to tako. E, vi ste govorili o meta podacima. To je dobar primjer. Mnogo ljudi misle da meta podaci nisu ništa posebno, da oni ne nisu prijetnje naše privatnosti. Sjeću se jedne studije e, prije pet godina je izvršena uz potporu mnogo e, civilnih organizacija u Americi i oni su dokazali da mogu prepoznati vlasnika podataka e, e, ne na način da znaju kakav je sadržaj komunikacije nego samo uz pomoću podataka, to jest meta podataka. No, imam dva pitanja. Prvo, kodiranje ili enkripcija ja znam da nam niko ne može osigurati da smo 100% e, sigurni sa enkripcijom. E, mislim e, da moramo shvatiti da će neko ipak moći probiti šifru i ući u komunikaciju koja je čak uz, uz enkripcijsku šifru. Ali isto tako znamo da ipak to otežava presretanje. Dakle, ako možemo reći našim građanima ako svi koriste alate za enkripciju, tada će biti teže e, masovno e, probijati te šifre. A to je onda dobro. A, ako, a to bi bilo dobro i za vlasti za posebnu provedbu zakona. Jer ako se oni E, tada će se usredotočiti na prave kriminalce, e, e, odnosno ako će, ako će vlasti koje provode zakone se koncentrirati, špionirati samo prave kriminalce, a ne sve druge, to je njihov posao. Možete li nam reći koja je razina sigurnosti koju možemo imati sa kripcijskim alatima? Drugim riječima, želim znati e, množimo li to sa 10, sa 100, sa 1000, koji je red veličine. Ako imamo dobar enkripcijski ključ, e, možemo li reći koje vrijeme e, će biti potrebno e, vlastima za prisilnu provedbu e, zakona, za presreću kriminalca? da li će to vrijeme biti deset, sto ili tisuću puta manje. I to će nam dati ideju koliko građana možemo zaštititi ako, ta upotreba kritiskih alata postane sveopća. Drugo što se tiče otvorenog koda, slušao sam drugog govornika koji je rekao da ne možemo dobro E, razlikovati e, e, software sa otvorenim kodom i bez njega. Mislim da je pravo pitanje ovdje zato što više ne vjerujemo velikim poduzećima oni imaju posebne aranžmane sa nasom i, i sa drugim institucijama. Sa otvorenim kodom, kao što je rekao prvi govornik, možemo provjeriti taj kod. E, možemo vidjeti da li je neko e, e, povalio ili ne. Dakle, a možete li nam pojasniti? Otvoreni kod, da li nam on daje izvjesnosti ili više od izvjesnosti da u odnos da li nam više sigurnosti E, da nema nekih e, zamki koje su dogovor između um, obavještajnih organizacija i tih velikih poduzeća. Da, to je zanimljivo pitanje. Čak i mi u Grčkoj imamo agenciju koja je aktivno u tom području. Da li ste vi imali iskustva s njima? Dakle, Isa, mislite li da bi to bio pravi institut, prava agencija koja bi mogla davati certifikate za Europsku uniju. Dakle, sada imate tri minute za svaki odgovor jer moramo e, završiti točno u 10.45 moramo ići glasovati. Molim vas, budite što je preciznije moguće. Da, e, ovo je e, težak izazov puno pitanja u tri minute. E, mogu li e, tragovi biti e, skriveni ne potpuno mogu biti zamagljeni upućujem vas na izvješće i na neke naznake koje smo vam rekli u odnosu na late i to ćete onda tamo moći napraviti. Koliko dugo i koliko se pohranjuju podaci gdje i koliko dugo, to je jako teško odgovoriti. U osnovi ne možemo dati točne brojke. Znam da mnoge države članice Europe imaju pravnu obvezu čuvati podatke dvije godine, jednu godinu, onda je to otkazano. E, ISP Telekom moraju pohranjivati podatke barem tri godine ako ne griješim. Dakle, to se može razlikovati od zemlje do zemlje. Pitanje je moji osobni podaci na internetu kad ih ja brišem, je li to brisano? Pa da i ne mogu uvijek e, postojati tragovi i kopije na drugim serverima kojih niste svjesni i to jako ovisi o organizacijskom operativnom procesu pružatelja tih usluga kako oni rade taj posao oni e, da li brišu s te stvari stvarno postoje puno alata na internetu gdje to možete pretražiti iznenadilo bi vas koliko informacija još negdje na neki način dostupno a ako tamo stavite neku sliku, nemate više kontrola. Svi je mogu kopirati, ponovo staviti. To se događa sa društvenim mrežama. Kada e, e, otpustite informaciju na takvu mrežu, gubite kontrolu. Sljedeća točka e, bila je... Da, velika upozorenja o sigurnosti. To je, na primjer, nešto što se može vrlo lako promijeniti ili ćete svjesno se suglasiti sa uglavcima e, tog e, ugovora o funkcioniranju ili ne možete doći na sljedeću točku navigacije. To bi bilo vrlo lako provesti ako bi postala volja za to. Je li moguće imati vlastiti zaštitni zid za zaštitu naših podataka u Europi? Teorijski e, da, praktično isto pitanje ima li to smisla? jer eh, eh, ako govorimo o parametrizaciji bilo bi moguće i zapravo u nekim slučajevima eh, se pokušava tako nešto napraviti dakle deparametrizacija o tome govorimo no eto govorimo i o otvorenosti interneta može li e, se sama informacija štititi e, kao samozaštita to je e, data centrična zaštita tu to je teorijski moguće ali potrebno još istraživanja mogu li nam crne liste pomoći? Pa mislim da već postoje i to je sve jako povezano sa senzibiliziranošću za ta pitanja ali korisnici zapravo, ako nije stalo do takvih crnih lista, onda nam to ne pomaže. Kakav je proračun? To je dobro pitanje. Kakav proračun bi to značilo da bi bio potreban? Uopće se ne usuđujem odgovoriti na, ta, na to pitanje. Može li taj proračun, taj proračun dati samo Europska zajednica ili razne države članice? Žao mi je, apsolutno se ne usuđujem odgovoriti na to pitanje, nemam dovoljno informacija a onda pitanje koje postavio gospodin Koeljo, ako pitate vrlo e, tražite vrlo konkretne brojke kako poboljšanja bi došlo na kojoj razini, koji je red veličine ako masivno primijenimo enkripciju e, isto mogu reći ne usuđujem se reći e, nekakve konkretne brojke da mi ne ulovite za riječ svakako bi se povećalo za red veličine E, koji odgovara potrebi organizacije za analizu podataka. Sada vidimo, vidimo to i o tome smo govorili u našem izvješću, navode e, da SAD e, gradi velike centre podataka da upravo to napravi, da tamo uhvati cijeli internet promet, da ga tamo pohrani, čak i ako je pod šifrom, tako da može za nekoliko godina kad se tehnologija napreduje, da se vrati natrag i da dekodira te informacije. Dakle, postoje inicijative koje idu u tom smjeru, koje pokazuju da ako to zaista uspijemo, napravimo e, e, e, i onda bi time otežali ovo što se sada trenutno događa. Dakle, uzimaš mi vrijeme, sad ja moram nastaviti. E, tu ću nastaviti i e, ako ostane još vremena vratit ću se i na ranije pitanja. Otvoreni kod apsolutno ste u pravu, mogu postojati e, rješenja između e, sigurnosnih agencija i raznih velikih tvrtki, a mogu postojati i dogovori, jel? E, zlonamjerni kroz zajednicu otvornih koda, ali ako imate pravi software to se može otkriti. Dakle, ja želim reći da moramo popraviti proces preispitivanja šifre, šifre jer tada će ćete e, e, moći se nositi sa e, tom prijetnjom. Da, treba to biti sigurnije, to je važno i za europsku obranu, glede američke tehnologije, zapravo sve što mi koristimo u osnovi je iz američko. Slažem se da je ključ životni ciklus moramo znati koje su moguće nedostaci otvornog koda. Da, ja sam radio s ovom agencijom prije nekoliko godina, oni bi bio prirodni institut koji bi trebalo, e, e, na kojeg bi trebalo gledati kao na certifikatore u ovom području u Europi. Imamo li još nešto? Da, što se tiče privatnosti i izjava privatnosti, e, dakle informirani pristanak, o tome govorimo, najvažnije pitanje je duljina te izjave koje vam da ja zapravo ne čitam te deklaracije ono što bi možda eh, o čemu bismo mogli razmisliti je eh, da se eh, zatraži kratak sažetak točno stvari koje prikupljaju pružatelji usluga gdje ih pohranjuju te informacije u smislu koncepta klauda. to je gotovo nebitno za pružatelje usluga. Oni čak i ne znaju gdje će biti pohranjen određeni e, i e, predmet će biti podijeljen po, svim njihovim centrima po cijelom svijetu ali sažetak u deklaraciji jako bi pomogao korisnicima da ne prolaze kroz e, deset stranica kroz klauzula ograničenja odgovornosti hvala Hvala lijepa, vrlo zanimljivo. Dakle, evo došli smo na sljedeću točku. E, mislim da će ovo studija biti objavljena i ako nema prigovora ova dva izvješća koja smo danas e, čuli biti će objavljena na stojnoj internetskoj stranici e, moći ćete ih e, skinuti s te stranice nadamo se prije Božića a onda dolazimo na točku broj četiri, prioriteti za novog zakonodavstva i provedbu plana akcijskog plana predlažem da to napravimo u siječnju. Sa novom godinom trebamo razmisliti o novim mogućnostima. Ako se slažete, preskočit ćemo točku 4 i onda odmah možemo doći na točku 5, e, a to je e, e, ažurirane informacije o projektima koji su u tijeku. Prije svega imamo studiju stoje o znanstvenom predviđanju LIBE E, provodi taj e, projekt. Libe može reći e, nekoliko riječi o tome na sljedećem sastanku. Mislim da bi to bilo najbolje. Imate u vašem, vašim materijalima glavne projekte. Sada to ne moram sve čitati i dolazim na točku C. Utjecaj na moguće tehnologije E, e, e, kolaborativne tehnologije, interneta i proizvodnje aditiva, dakle mi gledamo koji je gospodarski učinak, tih tehnologija. Ja mislim da bi bilo jako, da bi to bio vrlo zanimljiv sastanak. Mislim da je jako dobro, bilo bi jako dobro da održimo taj sastanak. A sljedeće je točka šest, razno. E, želim vam reći da smo odlučili da će iza stoje otoči na svjetsku izložbu Expo Molanu od 8. do 9. svibnja. Poslat ćemo popis e, izaslanstava i zatražiti glavni ured za e, odobrenje. Naš potpredsjednik Žemanovski će se za to pobrinuti. E, na međupredsjedništvu. Ja mislim to je jako zanimljivo. Radi se o nečemu što se temelji na znanosti a isto tako na Europe 9. svibnja na Expo. Mislim da je to jako dobro mjesto gdje bi trebali biti. Da li vi želite nešto predložiti pod imate li neke primjedbe, želje? Ako ne, onda ću vam reći da je naš sljedeći sastanak 15. siječnja na petom katu. E, R51 želim vam zahvaliti što ste s nama i želim vam sretan Božić, sretnu Novu godinu i hvala vam što ste podupirali ovu svojim radom i u njenom radu i sve najbolje i vidimo se na sljedećem sastanku u Strasburu. Hvala, sastanak je završen.